slobodno. Od sam dobio isto tako zahtjeve vezano uz imenovanje u odbore i protokolove sjednice je objavio imena tih imenovanja. Ako nema do kraja nikakvih prigovora, onda ćemo smatrati ta imenovanja